Colleagues, take seat, please. Uvaženi kolege, molim vas, sjednite na svoje mjesta. Sve vas molim da sjednete na svoje mjesta. I molim vas, budite tihi. Očito postoji dogovor s prijateljima iz tiska koji će biti, kojima će biti omogućeno da stanu pred kandidata za povjerenika E, i da ga slikaju snimaju prve dvije minute govora, a onda ćemo ih ljubazno zamoliti da oslobode taj prostor. Jer u suprotnom naši zastupnici neće moći vidjeti kandidata, niti će on moći vidjeti njih, tako da to ne bi bilo najbolje okruženje za saslušanje. Želim vam svima dobro jutro. Najprije želim srdačno pozdraviti kandidata za povjerenika pred Pira Moskovicija, pred naš odbor. Kao što znate, parlament ima pravo da se očituje o kandidaturi svakog zastupnika povjerenika komisije da ocjeni da li je on kvalificiran i da li je e, u stanju obnašati dužnosti za koje je zadužen. Također posjećam da u skladu sa smjernicama za odobrenje kandidata za komisiju, aneks 16. pravilnika, parlament ocjenjuje povjerenika kandidata e, po njegovim e, stručnim sposobnostima, neovisnosti, poznavanju nadležnosti iz portfelja i komunikacijskim sposobnostima. Također smo e, u skladu dakle sa e, novim e, sistemom komisije upoznati sa njegovim strateškim ciljevima kako namjerava da provede zadatke iz njegova portfelja. Podsjećam također da prije saslušanja kandidat za povjerenika je ponudio pismene odgovore na upitnik. To je dostavljeno zastupnicima na svim jezicima u skladu sa važećom važećim postupkom i isto tako su dobili e, njegovu deklaraciju o e, financijskim interesima i e, nadležna služba je rekla da nema nikakvih prigovora na njegovu izjavu. Sada dopustite da objasnim kako će biti struktura ove rasprave. Dakle, kandidat za povjerenika ima pravo na usmeno uvodno izlaganje koje neće trajati duže 15 minuta, zatim će raspolagati na kraju saslušanja sa 5 minuta zaključnog izlaganja, a nakon uvodnog izlaganja dobit će 45 pitanja po 3 minute svako, jedno minuto za E, to su blokovi od tri minute, jedna minuta za pitanje, dvije minute za e, odgovor. U prvom dijelu će predstavnici klubova zastupnika i neovisnih e, zastupnika postaviti pitanje. Zastupnike molimo da kako bi svi zastupnici mogli pravovremeno postaviti pitanje da poštuju bloko tri minute i ja ću e, na to paziti. Privlačim pozornost e, na to da e, se ovo saslušanje prevodi na 23 jezika i stoga svi zastupnici mogu govoriti na materinjem jeziku i podsjećam govornike da sve što kažete treba prevesti stoga vas molim da ne govorite i više brzo. I konačno vas upozoram da će ova rasprava biti prenesena preko internet streamlina i isto tako će to biti moguće e, skinuti sa interneta. Prije nego predam riječ kandidatu za povjernika, podsjećam sve nazočne da e, su njegovi zadaci izuzetno važni. Pred nama su veliki izazovi, moramo reagirati na gospodarsku krizu, preoblikovati oblik e, gospodarskog upravljanja kako bismo zajamčili dobro ravnotežu između stabilnosti i gospodarskog rasta i s tim u vezi kandidat za povjernika, ukoliko bude potvrđen morat će se baviti ovim ključnim pitanjima. Znamo da u narednih, e, narednim mjesecima trebamo paket šest mjera, dviju mjera revidirati, ali kako bi se zajamčila stabilnost i integritet Europske unije i povećalo povjerenje ne samo u sektoru javnih financija, e, to sve mora biti riješeno i glede toga predsjednik komisije je e, najavio 300 milijardi eura za investiciju i nadamo se da će komisija e, hitro se pozabaviti tim pitanjima. I jedan od ključnih pitanja bit će stabilnost e, i integritet Europske monetarne unije i agenda koja je najavljena e, u prosincu 2012. godine za novu e, ekonomsku monetarnu uniju. Sada predajem riječ e, kandidatu za povjerenika Moskoviciju za predstavljanje, uvodno predstavljanje koje neće trajati duže od 15 minuta. Pjer ima